koje bi dobro bilo češće se prisjetiti. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, gospodinu Van Horten. I također još jednom, e, još jednom e, dobro došli zastupnici Indijskog parlamenta. A sada da zaključimo izjave o pripremi za Europsko vijeće. Prvi predsjednik gospodin Timmermans. Dopustite da prvo kažem nešto na komentare i primjedbe koje su rečene. Dakle, prvo eh, o eh, Grčkoj. Svakako komisija će nastaviti tražiti kompromis koji će biti prihvatljiv svima, a temeljem ideje da ne smijemo dopustiti daljnji patnju grčkog naroda i da moramo pronaći put van iz ovog rješenja. Oni od vas koji su tražili, a posebice gospodin Nacol i gospođa Le Pen, E, koji tvrde da su veliki prijatelji grčkog naroda, a e, bore se protiv eura i da Grčka treba izaći iz eura, možda da ili razmisle o svojem stavu ili o svojem prijateljstvu, jer velika većina Grka ne žele izaći iz e, e, eurozone i ne žele se riješiti eura. Ako vi tvrdite da ste toliko veliki prijatelji grčkog naroda, možda biste mogli sami slijediti to. A sada... E, kada pogledamo nekoga kroz sjedi kraj gospođe Le e, zapravo možda ste ludi, mislim, ne znam, ako vas vaši prijatelji ovo ludi, mislim, ne znam. U svakom slučaju, e, gospodine, ako su prijatelji ono što ste vi, ja bih radi onda imao neprijatelje. Još jedna tema koja me iznenađuje je da se gospodin Natal žalio da njegovi zastupnici nisu mogli jučer doći u Europski parlament zbog štrajka. A meni se činilo da su oni učinili sve da se ukine Europski parlament. Pa ne možete i biti ovdje i tražiti da se ukine i žaliti se na sve. Yes, and I, I, would hope that all British MEPs would not... I također nadam se da uh, britanski zastupnici neće zaboraviti ovo nasljeđe otvorenosti prema svijetu i samopouzdanja i nerazmišljanja o e, rađenja <laughs> vrata na e, granicama Europe. A druga stvar me vodi odmah na pitanje migracije. Dakle, ili ćemo pronaći europska rješenja ili nećemo uopće pronaći rješenja i nastavit ćemo raditi na koje nas danas muče. To je moje duboko uvjerenje. Dakle, mislim da stvarati dojam da time što se ljude drži e, izvan granice, da će to riješiti problem, ne samo da je moralno sumnjivo, nego je politički nemoguće. Nismo mi Australija negdje usred oceana e, koji možemo primjenjivati takve rješenja, ali inače, inače, što ćete reći obitelji koja bježi od e, rata u Damasku ili, u Damasku ili drugim mjestima u Siriji? nemate pravo na azil, ostanite vi samo tamo i poginite lijepo, pa da ostanite u regiji. Recite to e, zemljama e, kao što je Jordan ili Libanon gdje im je jedna četvrtina populacije izbjeglice. Mislim da doista moramo razmisliti e, još jednom ovoj ideji da zadržavajući ljude vani da će se problem riješiti. Ne, Europa mora naći održivo rješenje temeljem svojih vrijednosti, ali ako sada kompromitiramo svoje vrijednosti po ovom pitanju, kompromitirat ćemo svoje vrijednosti po svim pitanjima. Moramo se baviti pitanjima, uključujući pitanjima na temelju onih vrijednosti u koje vjeruju naši građani. Dakle, moliti ću vijeće sutra da slijedi razmišljanje e, komisije. Dobro, e, ili nam dajte bolje rješenje ili slijedite ono što mi predlažemo, a komisija će se držati svojeg prijedloga i ja se osjećam kao e, da sam dobio većinu e, zastupnika koji podupiru ovo e, prijedlog. Probali smo ranije sa dobrovoljnim schemama, ali one nisu uspjeve. I mislim da je pitanje političkog i moralnog integriteta shvatiti to i stoga izvući prave zaključke i zato molim da se također i članovi Europskog vijeća po tome pitanju inspiriraju tim. A što se tiče izjavom gospodina Verhofstata o Mađarskoj, Komisija sada razgovara sa Mađarskom o čemu se radi u tim tehničkim razlozima i tako dalje. Zapravo ni ne znamo da je došlo do suspenzije ramskog e, režima, niti smo sigurni da je tome tako, ali svakako tražit ćemo svi svih zemalja članica da primjenjuju sve propise, ali ako postoji hitna situacija, možda postoji indikacija da se u Mađarskoj doista pojavljuje jedan golemi val izbjeglica koji predstavlja hitnu situaciju, onda imamo instrumente kojima ćemo pomoći zemljima članicama da riješe tu situaciju, ali jednostavno e, zaustaviti prihvat nije dopušten instrument prema europskim propisima. Dakle, mi smo tu da pružimo pomoć zemljama članicama, pomoći ćemo Mađarskoj u tome, Također trenutno raspravljamo s njima o tome, ali svakako potičemo sve zemlje članice da poštuju propise koje smo zajednički dogovorili. I svakako nastavit ćemo slijediti i pratiti pažljivo situaciju u Mađarskoj u suradnji s Mađarskoj. Te predsjedniče još jednom ponavljam u ime komisije. Dakle, ovogodišnje Europsko vijeće mora poduzeti hrabre korake naprijed po pitanju migracija. Ako danas ne odlučimo, ne donesemo odluku, još će biti smrti, ljudi će umirati, propisi se neće provoditi i nećemo moći E, provesti e, mjere koje e, su se raspravljale u lipnju i komisija će pozvati sve druge članove, znači Juncker će pozvati sve druge članove vijeća da se da podupru prijedlog komisije, a uz potporu Europskog parlamenta. Ora per il consiglio la parola alla signora a sada ime vijeća gospođa Kalnina Lukašica. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. E, potpredsjedniče komisije, uvaženi zastupnici, hvala na ovoj raspravi. E, dakle, što se tiče migracija, vijeće e, želi uspostaviti sveobuhvatno, dugoročno, održivo rješenje i E, moje mišljenje da će se komisija držati svog vijeća, ali vijeće, e, svog e, prijedloga, ali vijeće nije uvjereno da je to najbolji način za rješavanje uzroka problema, jer se radi samo o borbi protiv posljedica krize. Uvaženi zastupnici, ako se negdje stalno događa poplava, onda bi trebalo izgraditi nasip, a ne više donijeti više kanti. E, pa da još jednom e, ponovim ono što sam već ranije rekla. Nitko u vijeću ne propituje potrebu da se pomogne onima kojima je potreba, e, pomoć doista potreba. Niko ne propituje nužnost nužnost jačanja razvojne suradnje. Nitko ne dovodi u pitanje potrebu suradnje s i tranzitnim zemljama kako bi se borilo protiv krijumčara ljudi. Međutim, moramo ipak raspravljati o najboljim mogućim rješenjima. Moramo pronaći dugoročno rješenje i to rješenje koje će funkcionirati. Isto vremeno vijeće svakako je uvijek spremno i reagirati. Aktivno smo radili na provedbi mjera odobrenim na vijeću u travnju i spriječimo dalje smrti u sredozemlju. E, podupreli smo utrostručenje e, proračuna za Frontex, agenciju za granice, te jačanje tehničkih sredstava za Frontex i to je već do sada pomoglo jačanju, e, spašavanju života u sredozemlju i neponavljanju one tragedije iz travnja. I kao što sam već rekao, vijeće je također pristalo na pokretanje operacije u Mediteranu u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike te također vijeće dalje radi na jačanju suradnje sa zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama, te će vijeće tražiti i pronaći sveobuhvatno rješenje za pitanje migracija. A sada po pitanju Grčke. E, razumijem nestrpljivost sa strane Europskog parlamenta. Svi e, nestrpljivo gledamo prema Grčkoj i Svakako razumijemo da situacija nije jednostavna, ali moramo omogućiti Grčkoj da nam svima pokaže da može ponuditi plan reforme koji će i provesti u djelo. A sutrašnji sastanak, nadam se, donijeti će nove pozitivne vijesti u tom pogledu. Nitko se ne utopi zato što je pao u more, nego zato što je predugo ostao u moru. Zato moramo pomoći Grčkoj da izađe iz mora u kojemu se našla. E, reforme i konsolidacija često su bolni, ali čak i iz iskustva moje zemlje možemo reći da ljudi mogu cijeniti kompleksnost odluka koje donose vlada i čak i kad se radi o teškim odlukama koje su nužne da se osigura sigurnost i prosperitet naroda. Stoga su nam potrebna rješenja, a ne dugoročna agonija i stagnacija. Mislim da je u interesu svih nas e, jaka, e, ujedinjena i ekonomski uspješna Europska unija, ujedinjena eurozona i stabilno gospodarstvo. Stoga trebamo nadići prepreke i moramo biti hrabri u našem djelovanju i učiniti ono što je nužno. A sam dnevni red Europskog vijeća uključuje važna pitanja gospodarskog upravljanja u Europskoj uniji, izvješće pet predsjednika, preporuke za pojedine zemlje, te također i jačanje E, interne i vanjske sigurnosti Europske unije. Sva su ta pitanja isto tako međusobno povezana. Zahvaljujem vam na današnjoj raspravi i dopustite da iskoristimo ovu priliku da vam zahvalim e, iz dobine svog srca na e, dobroj suradnji tijekom novacijskog predsjedanja. Imali smo dinamične rasprave, tražili smo rješenja, nadišli smo na mnoge poteškoće i postigli konsenzus o mnogim važnim pitanjima i na tome vam od srca zahvaljujem. E, te također e, europskom dolazećem europskom predsjedništvu i Europskoj <laughs> uniji općenito. E, želim vam mirnijih šest mjeseci koji dolaze manje kriza i više rasta i prosperiteta. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Također, parlament također e, želi e, izraziti čestitke i zahvalnost vijeću na e, i predsjedništvu vijeća na puno uloženog truda u posljednjih šest mjeseci. Zahvaljujem. Time je rasprava završena. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar Možemo dakle nastaviti s našim dnevnim redom. Evo prije nego što krenemo dalje, imamo e, zahtjev uh, javljanje za riječ gospodina Glezusa koji je zamolio da se javi po pitanju pridržavanja poslovnika. Gospodine Glezos, izvolite. nije pridržavanje poslovnika, nego po pitanju prethodne rasprave, jer mi je predsjedništvo obećalo da će mi biti e, dana riječ, ali nije mi dana riječ, to je bio moj problem. Ja sam e, htio raspraviti u prethodnoj raspravi. Nadam se da ću još ipak dobiti svoju minutu, ali nisam dobio svoju minutu, pa što da sada učinim? Ako sam dakle shvatio, problem je da je prošla rasprava bila samo prilika koja mogu govoriti predstavnici e, političkih klubova, što znači da nitko drugi se nije mogao javiti za riječ. Međutim, da je postojala mogućnost, vi biste mogli se javiti za riječ i govoriti da je postojala mogućnost da se i drugi zastupnici jave. Ali evo možete sada reći. Mogu li sada? Smijem li sada? predsjedniče, smijem li sada onda govoriti? Izvolite, možete, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Dakle, e, pitanje koje sam želio postaviti je pitanje svim kolegama, a pitanje koje je e, bitno za sjever Europe. Znači, želimo li biti demokratični i poštivati E, izraženu volju nacija. Da <laughs> i ne, jer grčki narod izašao je na izbore, odlučio da ne žele više pozajmljivanja, da više ne žele nastavak e, mjera štednja, da žele nastaviti raditi na svoje je budućnosti. I sad je to pitanje koje ja postavljam vama, a to je pitanje demokracije. Hoćemo li poštivati izraženu želju grčkog naroda ili bilo kojeg drugog naroda? Grčki Narod odlučuje da želi e, e, odrediti svoju budućnost, a vjerovnici im e, ne dozvoljavaju da to učine. I jedino je rješenje. E, dakle, ne radi se o pitanju subordinacije i, i pod, <laughs> podarivanju memoranduma. Naravno da ćemo platiti poreze kad utvrdimo koliki je dug. A obzirom, evo, obzirom da izlazim iz Europskog parlamenta za 20 dana, Htio sam samo da svi e, razmotre ovo pitanje i pogledaju e, i preispitaju svoju savjest i pogledaju svoje srce i daju odgovor na to pitanje. I nadam se eto da će i to pitanje ostati čak i kad ja odem. Zahvaljujem gospodine Glezas. A sada sljedeća točka dnevnog reda, a to je izvješće gospodina Fernandesa i Pulmana.